u okviru mreže nacionalnih agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. hvala sono concluse le dichiarazioni di voto la seduta è sospesa. Ah, Sada smo završili s obrazloženjima glasanja i e, nastavit ćemo zasjedanje u 15 sati. El señor presidente. Ay, Queridos colegas i querida kolega. Dragi kolege,